ostaviti na glasanje. U utorak ću u skladu sa člankom 68 u skladu sa zakonovim postupkom potpisati dakle nužne dokumente i onda ćemo objaviti to u protokolu ove sjednice. Sada dolazimo do radnog plana. Gospodin Beber će se sada